1956. radili. Taj dan se naime svima duboko urezao sjećanje, jer prije točno 30 godina, 26.4.1986. godine, je u tadašnjoj Sovjetskom, tadašnjem Sovjetskom savezu u Republici Ukrajini eksplodirao četvrti reaktor nuklearne centrale u Černobilnu. Došlo je do kompletnog topljenja onog što se zove super velikim incidentom, tragedije sa velikim teškim posljedicama. U atmosferu je izbačen radioaktivni materijal. Veliki dijelovi Rusije, Bjelorusije i Ukrajine su bili kontaminirani. Radioaktivni oblak e, otišao je do srednje Europe i zatim dalje do sjevernog pola. Do dana današnjeg točni broj ljudi koji su se koji su obolili ili umrli od posljedica zračenja, ozračenosti, još uvijek sporan i vjerojatno nikad nećemo moći točan broj ustanoviti. Međutim, s obzirom na bolesti i smrtnost koja je nastupila uslijed Černobilske tragedije, postoje procjene koje variraju, a koliko god one varirale, toliko su uvijek dramatične. U pa neke procjene govore čak o stotinama tisuća mrtvih. Malo njih je zapravo zapamtilo da su takozvani likvidatori, uglavnom mladi muškarci, bez ikakve zaštite i bez ikakvog upozorenja prije toga, poslani u tu katastrofu, u sred tog zbivanja gdje se reaktor topio, kako bi tu čistili i evakuirali stanovništvo. Tim ljudima možemo zahvaliti da situacija nije bila još tragičnija nego što je već bila. Međutim, mnogi od tih mladića, mnogi od tih junaka platili su svoj angažman životom, svojom glavom. U regiji su tisuće i tisuće ljudi morali napustiti svoj dom. Mnoge obitelji su se morale, morale biti preseljene, općine su nestajale, mjesta nestajala i do dana današnjeg je tlo kao i sve što izrasta i uspjeva tamo još ostalo kontaminirano. Ljudi i dalje pate od posljedica. Čak i djeca koja su godinama nakon te katastrofe rođena nose posljedice. Černobil je ostaje kao jedna ruševina, jedan znak upozorenja na takvu katastrofu, ali ujedno Černobil ostaje veliki problem. Zatim, e, vrlo je skupo bilo što napraviti da se to sanira kompletno. Dakle, nova zaštitna omotnica koja bi trebala e, zamijeniti onu prvu omotnicu koja je bila stavljena odmah 1986. godine, koja bi bila gotova do 2017. godine, treba stajati nešto između jedne i pol milijarde eura. Ali zaštita od nuklearnog zračenja u otpada u Europskoj uniji na sve zemlje članice. Međutim, sigurno je da nuklearni oblaci i zračenje ne znaju za granice. Prema tome, naše napori na sigurnosti i prevenciji ne mogu se i ne smiju zaustavljati na nacionalnim granicama. Na europskoj razini je nuklearna katastrofa iz Fukushime također, a mislim da je to bilo potpuno pravilno, tako uzeta kao povod da se 145 europskih nuklearnih centrala podvrgne jednoj opsežnoj analizi rizika i procjeni dakle njihova sigurnost. Preko, kroz razno razne konflikte koje smo imali unutar naših zemalja članica između različitih političkih struja, smo ipak, zbog toga što postoje jako različita mišljenja o korištenju nuklearne, nuklearne energije, smo ipak, nakon svih tih dakle, prijepora, došli do toga da smo moramo pobrinuti zato da se nuklearne centrale u Europi i u našem okruženju budu sigurni. I to je ona opomena, a može biti i veliki mandat nakon ove velike, velike nesreće iz Černobila prije 30 godina i druge, nešto jedva malo manje katastrofe iz Fukushima prije nekoliko godina. A tu zadaću, taj mandat, moramo i mi u našem domu, u Europskom parlamentu, vrlo ozbiljno shvatiti. Hvala vam lijepo. Liebe kolegice i kolege, ovog tjedna sam imao tu čast njenu ekscelenciju gospođu Amaltku Bazi sresti. Ona je predsjednica parlamenta Ujedinjenih Arapskih Emirata. I danas je kod nas, danas je gošća Europskog parlamenta i htjela sam vam, vam cijenjena